u ime komisije tu biti povjerenik Avramopoulos. En effet, l'ordre du jour appelle le rapport de monsieur Hala Aho. Na dnevnom redu je izvješće Halaro o e, putnim dokumentima stranih državljana koje su nezakonito u jednoj zemlji. Dajem riječ izvjestitelju na pet minuta. Merci, madame president, uh, commissioner, Poštovana gospođo predsjednice, zahvaljujem na tome što ste mi dali riječ. Uvažene zastupnice i zastupnici, kao što znamo, Europa nije bila posebno uspješna što se tiče rješavanja izbjegličke krize. Neuspjeh je i u tome što nemamo učinkovitu politiku povratka. Ne postoji mogućnost uspješnog vraćanja onih kojima nije odobreno pravo ostanka u Europskoj uniji. Samo 40% odluka o vraćanju je doista i provedeno. Nedvojbeno je da to ozbiljno narušava vjerodostojnost i legitimitet sustava azila u očima naših građana. Na taj se način također potiče zlouporaba postupka e, traženja azila od strane onih koji nemaju e, uvjete da dobiju međunarodnu zaštitu. A to dovodi do toga da rasipamo resurse i ne koristimo ih na one kojima su ta sredstva i uvjeti doista potrebni. I zato je iznimno važno da stvorimo e, odgovarajuće preduvjete i e, isprave koje će omogućiti vraćanje onih koji su nezakonito došli. Postojeći e, dokument ne prihvaća se zbog nezadovoljavajućih sigurnosnih standarda. Komisija predlaže usklađivanje formata sigurnosnih elemenata i tehničkih specifikacija ovog dokumenta, odnosno isprave. Postojale su određene zablude što se tiče same prirode ovog prijedloga i u samom parlamentu i izvan njega. Pitali su me znači li to da više neće biti moguće tražiti zaštitu u Europi i znači li to da će doći do deportacije svih imigranata. Naravno da to nije slučaj. Riječ je o tehničkom prijedlogu koji ne utječe na pravila koja se odnose na pravo na azil, ostanak u Europskoj uniji ili izdavanje putne isprave. Cilj je osigurati učinkovitiju provedbu postojećeg zakonodavstva i odluka koje se donose. Ova uredba, mali ali važan element europskog sustava azila, može pomoći e, jačanju učinkovitosti u našoj suradnji s trećim zemljama kada se radi o vraćanju osoba s nezakonitim boravkom. Na taj način smanjujemo administrativno opterećenje i za države članice i za treće zemlje. Dogovor između parlamenta i vijeća ostvaren je na jednom tehničkom i jednom političkom trijalogu. Istaknuo bih nekoliko stvari. E, Parlament je uspio zadržati upućivanje na potrebu da putna isprava bude sastavni dio pregovora sa diplomatskim predstavnicima trećih zemalja kada se razgovara o pitanju readmisije. Parlament je zadržao upućivanje na pravo djeteta kroz upućivanje na članak 19. povelje o temeljnim pravima i spominje se e, potreba da se poštuju e, međunarodne obveze, a posebice ova povelja. U ovom dogovoru do izražaja dolaze delegirani akti iz međuinstitucijskog sporazuma o boljem e, zakonodavstvu. Putna isprava nije čarobni štapić kojim će se riješiti sve poteškoće povezane s vraćanjem. Ne znamo u kojoj mjeri nedostatak usklađenog dokumenta predstavlja pravi razlog zbog kojeg neke treće zemlje e, ne prihvaćaju vraćanje svojih građana. Možda je to samo izlika. E, važan element ovog dogovora je osigurati preispitivanje putne isprave i izvan uobičajenog procesa, a to znači dvije godine najkasnije nakon stupanja na snagu ovog zakonodavnog akta. Nakon toga e, mora se ugraditi u uobičajeni postupak preispitivanja direktiva. Ovim dogovorom naglašavamo potrebu da se putna isprava e, unese u dogovore i sporazume koje Europska unija i njezine države članice sklopile s trećim zemljama. Kako bismo ostvarili željeni učinak, važno je da nova isprava bude korištena u svim državama članicama. Ažuriranjem ovog instrumenta nadamo se da ćemo krenuti korak dalje u razvoju europskog sustava azila i da će on biti bolji kako bi se bolje nosio s postojećim izazovima a dio tog izazova je osigurati učinkovit povratak, povećati stopu vraćanja. Ovaj sporazum dobar je rezultat za parlament e, i nadamo se da ćemo sada u budućnosti imati bolju putnu ispravu. Ispravu koja će se više koristiti u državama članicama i koju će treće zemlje u većem broju priznavati. Zaključno bih zahvalio predsjedništvu, komisiji i izvjestiteljima u sjeni na suradnji i njihovom doprinosu te učinkovitom radu na ovom zakonodavnom predmetu. Nadam se da ćete svi sutra glasovati u prilog e, ostvarenom rezultatu. A sada dajem riječ, prepuštam riječ svojim kolegama i gospodinu povjereniku. Hvala. Točno, sada riječ ima povjerenik Avramopoulos. Hvala. Poštovani zastupnici, omogućiti da se zaista vrate nezakoniti migranti je upravo okosnica održive politike migracije. To je važno kako bi naši građani imali povjerenja u sustav migracija Europske unije, ali isto tako to predstavlja odvraćanje nesigurne migracije u budućnosti koje nisu zakonite. Dobar putni dokument, dobra putna isprava, jedan od važnih prepreka kako bi se migranti vraćali e, e, u svoje zemlje. Zamijeniti e, taj, to bi zamijenio dokument koji daju države članice. Međutim, kako bi se ta isprava zaista mogla koristiti i bila važeća, njega trebaju priznati treće zemlje. Postoji e, model standardnog putnog dokumenta za e, slanje u treće zemlje od 1994. godine. Međutim, države članice ne koriste tu putnu istravu vrlo često. Treće zemlje s kojima se sada pregovara o readmisiji izražavaju kritiku da e, nema odgovarajuće sigurnosne e, aspekte, te ga se zato može lako krivotvoriti. Iz tog razloga je Europska komisija predložila uredbu kojom će se uspostaviti novi europski putni dokument za povratak državljana trećih zemalja. Ta će putna isprava dati jedinstveni europski format koji će imati sve tehničke i sigurnosne aspekte. Između ostalog, udovoljit će i jasnim e, zahtjevima za sigurnost koji omogućuju da se bori protiv falsifikata. Kako se pak ne bi stvorilo dodatno administrativno opterećenje, sigurnosne mjere primjenjivat će se u skladu s važećima vezanim za vize a e, europska putna isprava za povratak zemljama koja će, povratak u svoje zemlje koja će biti na taj način sigurnija trebala bi dati povjerenje u tu putnu ispravu od strane trećih zemalja. I to će biti vrlo važno za europsku politiku povratka. Međutim, to predstavlja tek jedan od mnogih elemenata. To je dio šire strategije iz akcijskog plana o povratku iz rujna 2015. godine. Cilj je bio da podupre napore koje ulažu države članice kako bi vratile kućama e, nezakonite migrante, istovremeno poštujući njihova temeljna prava kao i međunarodne sporazume. Zaključno bih izrazio zahvalnost izvjestitelju gospodinu Halohjahu, izvjestiteljima u Sjeni kao i odboru Libe na velikoj podršci i izvrsnoj suradnji za vrijeme cijelokupnog zakonodavnog postupka. Hvala lijepa. Ovim otvaram raspravu. Najprije gospođa Mussolini u ime Pučana na dvije minute. Hvala lijepa zajamčiti e, brz i transparentan povratak nezakonitih migranata predstavlja preduvjet kako bi se zajamčio puni prihvat i zaštita redovnih zakonitih migranata. Ovo je vrlo stručna uredba u kojoj se ne uvodi ništa novo u odnosu na uredbu iz 1994. godine. Zahvaljujem izvjestitelju koji je upravo okazao kako su tehničke norme poboljšane, kako se ovdje smanjuje mogućnost falsifikata i kako treće zemlje prihvaćaju taj dokument. Međutim, u ovo kratko vrijeme što mi je dodijeljeno, reći ću da je Europska pučka stranka baš e, se i bila zato založila, a vezan jedan aspekt iz članka 94. iz povelje o zaštiti prava e, gdje, koji se odnosi specifično na maloljetnike. Sve što se odnosi na maloljetnike E, da se e, u bilo kakvom postupku mora interes maloljetnika staviti na prvo mjesto. Iako se dakle radi o vrlo tehničkim aspektima ove uredbe, htjeli smo ipak uključiti i taj pasus. Mi smo, Europska pučka stranka, apsolutno za usvajanje te uredbe jer smatramo da je to prvi korak ka boljem prihvatu zakonitih migranata i jedna bolja garancija za ispravan povratak nezakonitih migranata. Sada gospođa Dali u ime socijalista i demokrata. Hvala. E, hvala. Gospodine povjereniče, Politika ima raznih, a mora se dodati za migrante i politika preseljenja i premještanja. Ali i povraci su vrlo važni. Oni migranti koji se više nisu kvalificirali za zaštitu i kojima je uskraćeno pravo na azil moraju se vratiti kućama na siguran i human način. Njihova se prava moraju poštovati. To je za nas socijaliste i demokrate izuzetno važno. Prema sadašnjem sustavu za one migrante koji nisu zakonito u Europskoj uniji, sadašnji dakle sustav nije u redu. Priznavanje putne isprave nije još dobro jer je vlasti trećih zemalja iz različitih razloga ne priznaju. Sigurni i usklađeni dokument za putovanje nezakonitih migranata omogućit će da se lakše vrate kućama i e, da se bolje poštuju njihova prava dok su legalno u Europskoj uniji, a na taj način će se omogućiti da treće zemlje poštuju međunarodne obveze. Kao socijalisti i demokrati, drago nam je što smo mogli omogućiti poštovanje ljudskih prava prema pravu Europske unije, prema međunarodnom pravu, a naročito smo se usmjerili na zaštite prava djeteta. Sada je potrebno još da se omogući da se taj dokument promiče e, u europskim i bilateralnim sporazumima o readmisiji. Kao što je rečeno, ovaj dokument neće riješiti e, migracijsku krizu u Europskoj uniji, međutim može predstavljati temelj ozbiljnih zakona kojim će se rješavati sadašnja migracijska kriza. Zahvaljujem izvjestitelju na dobroj suradnji. Hvala gospođa Stevens u ime e, kluba zastupnika ECR. Hvala gospođa predsjednice, drage kolege. E, mali broj ekonomskih e, migranata i tražitelja azila vraća se kućama. Svega 30% njih vraća se kućama. E, stranka kojoj pripadan NVA smatra da je učinkovita politika povratka vrlo važna. imigracija iz trećih zemalja, naročito afričkih zemalja, E, koji su ilegalno u Europskoj uniji, te migrante treba se vratiti kućama. Međutim, te osobe nemaju više isprava i dobivaju putne isprave Europske unije koje nisu sigurne, lako se mogu krivotvoriti, pa ih e, te zemlje porijekla ne priznaju, što samo otežava njihov povratak. Ovom uredbom kojem se predviđa putna isprava koja se neće moći krivotvoriti je nešto što za stranku NVA predstavlja prvi korak za povratak koji će biti učinkovit. Gospođa Bencera na dvije minute. Hvala lijepa. Kada govorimo o povratku državljana trećih zemalja koji su ovdje nezakonito, zapravo se govori o tome kako se njihove putne isprave mogu poboljšati da bi postale puno sigurnije i kako bi došlo do readmisije i povratka. Međutim, nema dovoljno informacija u pojedinim državama članicama, ne razmjenjuje se i e, e, oni koji nemaju pravo na međunarodnu zaštitu trebaju se vratiti svojim kućama. Ali ja bih sada nakratko govorila o onima koji su e, zbog naše politike azila neispravno odbijeni. Znamo li mi koliko ljudi se vraća u nesigurnu budućnost, a jer nismo ispravno obradili njihov slučaj. E, Znamo kakva je situacija u Turskoj u odnosu na Sirijice, vraćaju e, kućama trudnice, osobe iz LGBT skupine, vraćaju ih u zemlje gdje se homoseksualnost smatra nezakonito. Pogledamo li situaciju u Španjolskoj, u subotu je primjerice poslano prisilno u e, gdje mlade e, ljude iz e, subsaharske Afrike koji su nisu poslali na sigurno. Zbog blokade u Europskoj uniji ne uspijamo naći rješenja. Komisija, parlament i vijeće moraju riješiti situaciju. Nama je potrebna jaka i ujedinjena Europa, a najranjivije osobe iz trećih zemalja to itekako trebaju. Oni bježe od siromaštva i opasnosti. Vi ste jako brzo govorili, e, gospođo, nisam rekla da je govorite ime a sada gospođo Hvala. I jučer se vodila rasprava o budućem sastanku na vrhu migracije. Gospođa Mogherini je tražila da države članice e, preuzmu zaštitu za osobe kojima je ona potrebna. S ovim takozvanom europskom putnom ispravom nećemo ostvariti napredak. Moramo nešto učiniti kako ne bi e, bilo toliko kašnjenja u konzulatima e, za davanje putnih isprava. E, tam, I to za one ljude koji žele se dobrovoljno vratiti kućama. A kada vidim kako nasilje se na tim osmo vrši, čudi me e, da se te ljudi žele vratiti. Mislim da bi trebale putne isprave barem biti na jeziku koje oni razumiju. Uložili smo amandman u tom smislu. Osim toga, ovo ne bi smjela biti bio preduvjet za sporazume s trećim zemljama i Europskom unijom jer te zemlje i kako puno primaju ljudi puno više nego li e, Europska unija. Gospođo Sarhentini u ime zelenih. Hvala lijepa. Politika povratka zaista je nužna i e, moramo imati ispravnu politiku azila. I točno je da moramo poslati kućama e, nezakonite migrante i zato su potrebne putne isprave. Radi se o propusnici koja će biti prilagođena suvremenom svijetu, koja će sadržavati fotografiju, ali istovremeno neće se moći otvoriti. Ipak zeleni će se usprotiviti tom prijedlogu. Jednostavno, jer komisija nije napravila nikakvu analizu učinka. Jednostavno se govori o jačanju politike povratka. Međutim, treba ćemo uvjeriti treće zemlje da ponovno prihvate njihove državljane. No, to neće ići glatko jer velik broj država ne želi prihvatiti svoje državljane, čak i ako se one žele vratiti kućama. Određen broj trećih zemalja nisu demokratske zemlje, te bi mogle e, privatne podatke zloporabiti, a to predstavlja rizik za njihove državljane sve više i više ima e, izbjeglica od revolucije u Tunisu e, situacija postane sve više represivna. Mislim da smo 2015. godine na krivom putu. Gospodin Arnot, imate riječ na minutu i pol. Hvala lijepa kada gledamo na naslov ove rasprave, možda ćete pomisliti da sam ja za ovu putnu ispravu. Jer oni koji su nezakonito došli u zemlju ne mogu ovamo ovdje ostati i e, dakle ovdje se želi primijeniti pravna država druge strane, pak možete misliti da će biti protiv toga, jer kao i uvijek Europska unija želi sve uskladiti i želi imati jednaka pravila i jednako mjerilo za sve u Europskoj uniji. No ovo je samo zapravo jedna kozmetička promjena neće se na ovaj način izmijeniti odluke koje su donesene i koje dovode do još većeg broja nezakonitih migranata. No, na kraju kako ću postupiti? Suzdržat ću se prilikom glasanja, zato što se ova odluka neće primjenjivati u Ujedinjenoj kraljevini. I ja sam se zalogao za Brexit jer ne želim da e, se u Europskoj uniji a donose zakoni koji će se primijeti na Ujedinjenu kraljevinu. Prema tome bio bi licemjeran da, e, e, da se izjasnimo o ovoj rezoluciji pa ću se zato suzdržati. Hvala lijepa. Sada zastupnik Fontana na dvije minute i pol za klub FDD. Hvala lijepa. Nalazimo se sada pred rezolucijom koju možemo uzeti pozitivno zato što nakon mnogo godina velika većina zastupnika smatra da e, one osobe koje su nelegalno ušle u EU ili bak ne mogu ne udovoljavaju kriterijima da ovdje zakonski ostanu, da se moraju vratiti kućama. Problem je u tome da e, ne bih htio da se da ovo sve ostane mrtvo slovo na papiru, čista birokracija. Birokracija koja će zapravo dovesti u još više poteškoća ministarstva unutrašnjih poslova država članica. Jer će prošle godine se pokušalo politikom srediti pitanje imigracije. Ali e, želim vam reći da je ove godine 100 tisuća ljudi došlo u Italiju. 60% njih ne udovoljava nimalo kriterijima da mogu ostati u Europskoj uniji, nemaju pravo na međunarodnu zaštitu, ne bježe od rata i tako dalje. Ali bez obzira na to, manje od 5000 ljudi vraćeno je kućama. Jer jasno vam je da tu problem postoji, ali tu je problem političke volje jer ako netko misli da moramo prihvatiti sve koje dolaze, no s obzirom na milijune nezaposlenih ljudi, te ljude koje prihvatimo neće imati budućnosti ovdje. Ako nemaju ovdje budućnosti, neće se moći integrirati. I ako se ne budu mogli integrirati, do čega će doći? One bi jednostavno e, postale u kriminal, postali kriminalci ili pak poludjeti i krenuti ka islamskom terorizmu. Prema tome, dobro je da se na ozbiljan način vodi politika povratka Europskoj uniji. Nadam se da će tu postojati i politička volja. Jer mislim da ideološki postoje i oni koji misle da mogu prihvatiti cijelu Afriku u Europi. To nije moguće. To je ideologija, a ideologije uvijek vode propasti i ja se zaista nadam da će se naći dobro rješenje. Ali pazite, mora se raditi brzo, na učinkovit način. Ne bude li se tako postupilo, postoji zaista rizik da dođe do implozije Europske unije u, e, um, upravo zbog migracije. Hvala gospodine Fontana, vi ste govorili u ime kluba NF, a sada Marija Gabriel. Hvala predsjedatelju, povjereniče, kolege. Danas e, govorimo o tehničkom instrumentu, no on ima potencijal da bude jako važan element u izgradnji našeg sustava azila. U ovom kontekstu želim podržati ovo izvješće i reći tri stvari. Kao prvo, moramo nastaviti djelovati unutar Europske unije kako bismo ponovno ispregovarali sporazume o readmisiji s trećim zemljama. Želim pozdraviti ovaj prijedlog e, prema kojem treba uključiti putnu ispravu kao e, zahtjev za svaku readmisiju koju ćemo potvrditi i odobriti. Zatim, pozivam na europljane da učine što je potrebno kako bi se zaključili sporazumi s Nigerijom, Nigerom i drugim e, državama u Sahari. Zatim, želim podržati ideju prema kojoj treba u Eurodac i SIS uključiti preslik e, putne isprave. Zatim se zalažem da Bugarska dobije pristup SIS-u jer Bugarska ima vanjsku granicu s Turskom i vjerujem da bi Bugarska trebala nastojati zadovoljiti sve tehničke i sigurnosne uvjete. Zaključno želim reći da članak 13. sporazuma iz Kotonua naglašava da države partneri trebaju primiti svoje građane. Ova, jedinstveni, ova jedinstvena putna isprava je dobra stvar, no to ne može nadoknaditi potrebu da treće zemlje izdaju putne dokumente za svoje građane. Zato trebamo imati sustav suradnje sa e, drugim zemljama moramo riješiti ove probleme jer je to od velikog značaja za sigurnost u Uniji. Zato mislim da trebamo nastojati poboljšati sve tehničke parametre, a ovo je korak u pravom smjeru. Hvala. Kolega Josef Ulcer na dvije minute. Gospodine povjereniče, jako je važno da se smanji broj izbjeglica koji dolaze u Europu, ali isto tako je važno da im odobrimo zaštitu u skladu sa međunarodnim standardima i dobrom tradicijom solidarnosti. Kako bismo mogli pružiti odgovarajuću zaštitu, trebamo jasna pravila i procedure. To je nešto što e, nedostaje u brojnim situacijama, u mnogim zemljama situacija je nepregledna, a to dovodi do nesigurnosti kod ljudi. E, nedostaje nam transparentnost i preglednost. Europa mora ispunjavati svoje obveze, a zato mora stvoriti i administrativne preduvjete i mjere. Međutim, ljudi ponajprije žele znati na čemu su. Uredba o putnoj ispravi za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom predstavlja jednu važnu mjeru u ovom kontekstu. Ovakva isprava apsolutno je potrebna kako bi naš postupak azila bio vjerodostojan. Taj postupak treba biti otvoren za sve koji mogu dokazati da imaju pravo na, na azil, ali isto tako E, negativna odluka ne znači da ljudi mogu nezakonito ostati dalje u zemlji. Mora postojati jasan zakonodavni okvir. Ova uredba sastavni je dio takvih pravnih temelja jer je riječ o putnoj ispravi za vraćanje koja će raspolagati odgovarajućim sigurnosnim značajkama i biti u skladu sa sporazumima koji su potpisani na ovom području te će se priznavati. Hvala. Hey. Zastupnik na minutu, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, i ja izrijekom podržavam e, izvješće kolege Halao Smatram e, da je ovo iznimno važan element e, za usuglašenu i djelotvornu politiku na području azila. Svi mi znamo da ne možemo primati ljude u neograničenom broju u Europi e, kako bismo stvorili prostore za one kojima je doista potrebna pomoć Moramo vratiti one koji nemaju pravo ostati i dalje boraviti u Europskoj uniji i zato je iznimno važno da imaju odgovarajuće putne isprave kako bi se odgovarajuće odluke što prije provele u djelo. I posebno mi je drago što konačno e, razgovaramo o temi e, azila u Europi. Drago mi je što pripremamo jednu važnu mjeru koja se onda mora i provesti. E, moramo imati proces kojim ćemo to pratiti i moramo vrednovati što se doista događa u pojedinim državama članicama. To je ono što je jako važno. Ne samo teorija, nego i praksa. Hvala. Hvala predsjedniče države članice Europske Europe su žrtve e, vala migranata bez presedana. Oni imaju pravo zadržati, sačuvati svoj identitet. Europska unija je kasnila u razumijevanju toga, poput gospođe Merkel, koja je krivo postupila tako što je širom otvorila vrata. Europski narodi su je na svu sreću pozvali na red i danas ona to mora uzeti u obzir. No, ipak negodujem glede stvaranja ovog putnog dokumenta koji će Europa stvoriti. Istina je da će nam to pomoći da lakše e, odbijemo migrante van Europe. To je neka putovnica za izlazak iz Europe koja će biti vrijedna za, u jednom smjeru, samo u smjeru izlaska iz Europske unije. No to je ipak e, supranacionalni dokument koji ne mogu podržati. Ne možemo se zavaravati. Unija nije pouzdana, ona će i dalje popuštati pred imigracionističkim lobijima. Države mogu E, biti učinkovite u borbi protiv imigracije samo onda kada povrate svoju suverenost. Hvala. Sada sastupnik Dijez Demeira na minutu i pol. Hvala predsjedatelju. Povjereniče, ovo je dobra inicijativa. Želim čestitati također i prijatelju Jusiju Alahovu koji je izvjestitelj ovo uredba. Uredba uvodi značajne, značajne poboljšanja poput sigurnosnih, pouzdanih sigurnosnih mjera, smanjenje razdoblja čekanja za povratak, zatim dodat dodatni doprinos Unije kako bi se potvrdio sustav povratka uz veće i veća jamstva i bolja jamstva, poboljšanje e, kapaciteta prihvata za one koji, e, kojima je potreban prihvat, smanjenje administrativnih e, opterećenja za konzularna predstavništva. Zatim to onemogućuje falsificiranje i prevaru na temelju ovog putnog dokumenta. No ono što je najvažnije vjerojatno je da možemo izbjeći da nezakoniti migranti budu iskorišteni od strane mafija. Zaključno želim e, čestitati na ovoj inicijativi, no ipak ne smijemo zaboraviti ni to da jaka politika povrata može omogućiti jednako jaku politiku azila. No, ovdje imam jednu poteškoću. Jedna od slabosti ovog, e, ove uredbe je po mom mišljenju poteškoća E, usvajanje ovog dokumenta od trećih zemalja. Za sad moramo vidjeti kako stvari stoje, no ipak predsjedniče želim reći da će ovo biti koristan dokument, instrument kako bismo pokrenuli ak, e, mehanizam suspenzije e, za koji sam izvjestitelj. Još jednom hvala predsjedavajući. Hvala lijepa. Evo, Zastupniče Dijez Demera, Mera, želim vam se upustiti plava kartica. Gospodin Frunzulika želi postaviti pitanje. Eh, Hvala predsjedniče. Da, gospodine mera dragi kolega, mi smo suočeni sa strašnom situacijom eh, prema kojoj ovaj putni e, dokument Europske unije ne priznaju je većina država koje bi trebala prihvatiti natrag eh, te osobe. Dakle, kako ga onda možemo uopće koristiti jer u brojnim slučajevima oni odbijaju primiti natrag te osobe jer se pozivaju na nedostatak, e, takozvani nedostatak e, poslovnih dokumenata ili ne, ne priznaju e, određene dokumente među kojima isto tako ne priznaju europsku putnu ispravu. Dakle, kako ćemo se nositi s takvim problemom? Pa, mi smo suočeni ovdje sa dobrim pitanjem, dakle što nam je činiti u takvim situacijama? Pa tu ćemo aktivirati diplomatske sposobnosti Europske komisije koja mora pokrenuti sve svoje diplomatske sposobnosti kako bi sporazumi s trećim državama kako bi sporazumi s trećim državama uključila i priznanje ovog dokumenta. Hvala. Sada zastupnik Lobes Aguiar na minutu i 30. Izvolite, Juan Fernando. Hvala predsjedatelju. Povjereniče, 2014. godine države članice su izdale 500.000 tisuća naloga za povratkom, od čega je izvršeno 200 tisuća, što predstavlja 40%. Često se čuje da u Europu tko god uđe može ostati bez ikakvog nadzora jer e, povrat e, ne funkcionira. Ne, to nije istina, on funkcionira, no ipak moramo priznati da nedostatak e, jedinstvene putne isprave koja poštuje sigurnosne mjere, tehničke i lingvističke kriterije dostatne kako bi se identificiralo osobe. Dakle, moramo priznati, kao što rekao, da ova vrsta dokumenta da omogućuju većini trećih zemalja da se spriječi povratak tih ljudi. Dakle, ta zabrinutost je opravdana, no sada trebamo prije svega učiniti da ova inicijativa zajamči poštivanje temeljnih ljudskih prava kao što se to nalazi u povelji ljudskih prava i to neovisno o nacionalnosti i državljanstvu tih e, osoba Zatim komisija treba također jamčiti da neće doći do povratka u zemlje koje su E, poznate po zloporabi svojih ovlasti i nasilništvu koji je u potpuno suprotan vrijednostima za koje se zalaže Europska unija. Stoga mislim da prije svega moramo nastojati promijeniti svoj kut gledišta prema e, imigra... E, policiji imigracije. Dakle, povratak nije vrhunac, već je zadnja moguća odluka E, da se postara da oni koji ne trebaju biti u Europi e, odu iz nje, no ipak mislim da e, treba pokrenuti to u okviru politike migracije. Hvala. Gospodin Barikov na minutu i pol. Ja želim ovdje iskazati podršku našem izvjestitelju. Jer čim se riješimo nezakonitih e, migranata, to što se prije riješimo nezakonitih migranata, to će biti veća naša mogućnost da preživimo. Zašto stati na tome? Dopustite da vam kažem još nešto u Sofiji koja je predstavnica Bugarske na stotinu metara od e, ureda predsjednika imamo jedan kvart koji se zove Mali Bagdad. Tu imamo nezakonitu tržnicu i naša vlada se pretvorila u posrednika između Merkel i Erdogana. Ja predlažem sljedeće. Trebamo promijeniti uredbe i pravila. Ne smijemo pustiti kao migrante oni koji dolaze iz e, ekonomskih pitanja. Oni trebaju biti ekstradicirani u svoje zemlje podrijetla i pod povr toga Europska unija treba snositi sve troškove za obranu turske granice. Sehr geehrte und Herren, Herr Präsident, Herr Kommissar. Poštovane dame i gospodo, poštovane gospodine povjereniče. Po prvi puta, barem se tako čini, Imamo sada većinu koja se zalaže za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom. Onih koji su pokušali doći u Europu koristeći pravo na azil. Ovo sada je prvi i vrlo važan korak. E, međutim, to neće samo po sebi ništa riješiti ukoliko ne stvorimo tehničke preduvjete s ovom zajedničkom europskom putnom ispravom moraju biti ispunjeni još neki preduvjeti. Moramo vršiti pritisak na zemlje podrijetla kako bi one doista i priznale ovaj dokument. E, ja doista sumnjam da će se to dogoditi ako ne bude pritiska. A taj pritisak možemo vršiti na nekoliko načina. S jedne strane e, možemo povezati razvojnu pomoć sa njihovom voljom na priznanje, ali istodobno možemo koristiti i trgovinske odnose s Europom. Međutim, kao drugo, a to je možda još važnije, mora postojati politička volja u zemljama Europe kako bi doista vraćale osobe koje nemaju pravo na boravak. Barem što se tiče Njemačke mogu reći da kod nas nedostaje političke volje. Odluke o vraćanju često se ne provode u djelo. A ako kolega iz socijaldemokrata kaže da je vraćanje zadnje sredstvo, onda mu se doista moram usprotiviti. Nije cilj sustava azila dopuštati imigracije. Vraćanje je prvi krajnji cilj za svakog onog koji dolazi k nama, a nema pravo na azil. I to mora biti naš cilj ukoliko ne postoje preduvjeti za odobrenje azila. U takvim situacijama moramo imati mogućnost vratiti te osobe koje se onda trebaju integrirati ponovno u svoju zemlju. Hvala. Zastupnik na minutu i 30. Uvaženi predsjedatelju, uvaženi gospodine predsjednik, e, povjereniče. Ja podržavam ovaj prijedlog e, Europske putne isprave za građane trećih zemalja koji su koji nezakonito borave u Europskoj uniji. Važno je poboljšati instrumente koji su nam na raspolaganju kada se radi o nezakonitom povratku migranata, jer bez funkcionalne politike povratka ostali elementi politike migracije neće biti djelotvorni. Osobito kada se radi o migraciji, ne, ne može biti jednostavnih rješenja. Sam po sebi ovaj dokument neće riješiti problem neučinkovite politike povratka, no to je jedan od koraka koji može dati svoj doprinos poboljšanju situacije, a isto vrijedi i za zaključenje sporazuma o readmisiji koji traže da države članice pod određenim uvjetima usvoje i priznaju te putne dokumente. No moramo imati adekvatnu vanjsku politiku, ne možemo biti izolirani. Učinkovita politika povratka ne može predstavljati ne može uključivati smanjenje mjera iz eh, konvencije iz Ženeve. Hvala. Zastupnik na minutu i 30. Hvala predsjedniče, povjereniče. Mogućnost povratka ovih ljudi koji su nezakonito ušli u Europsku uniju eh, predstavlja loš signal iz više razloga. Kao prvo osobe koje nisu izbjeglice uviđaju da ako izgube svoju putovnicu mogu boraviti u Europskoj uniji desetljećima i to i druge nezakonite migrante. Vraćanje ovih e, ljudi zahtjeva brojne resurse koji bi mogli biti upotrebljeni da se pomogne one koji bježe od ratova i od mučenja. Sustav e, migracijski sustav Europske unije nije takav da bi se mogao nositi sa tim svim. Države iz kojih eh, u koje ova rasprava predstavlja jasnu mogućnost eh, da se uredi sustav. Ova uredba nije sam po sebi vrhunac, e, odnosno vrhunske kvalitete, ali je dobar korak kako bi se e, vratilo nezakonite boravke. Hvala zastupnik Lenarc, izvolite, imate minut i pol. Hvala predsjedatelju. Doista sam zadovoljan kada vidim da se možemo baviti ovim dosijom koji ide u smjeru učinkovitog povratka i ta politika je od temeljnog značaja ukoliko želimo jamčiti politiku azila, no to je ona slaba karika u cjelokupnom postupku i tu imamo jasne pokazatelje, naime web stranica Europske komisije tvrdi da e, imamo 400 i 500 osoba iz trećih zemalja koje moraju izaći i napustiti Europsku uniju zbog nezakonitog boravka, no samo 40% njih e, se vraća u zemlju podrijetla, samo 40% tih ljudi koji ne mogu boraviti u Europskoj uniji ostaju, e, odlaze. Dakle, to znači da 60%, dakle između 230 i tisuća migranata svake godine ostaje u Europskoj uniji bez obzira na postojeća pravila. Za neke države Afričkog kontinenta to predstavlja 16% i to je jako važno. Naime, ako ne možemo jamčiti učinkovitost politike povratka i ako ne možemo poboljšati stopu povratka, onda ćemo imati velike poteškoće dugoročno gledano da e, dobijemo raspolaganje sve, sva sredstva, osobito financijska, kako bismo pružili prihvat e, onima kojima je to potrebno. Jer neki izbjeglice mogu biti žrtve, a trebaju, treba im naša pomoć. Gospodin Liberacki, izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče, uvaženi povjereniče. Ja pozdravljam vašu inicijativu, no imam jedno pitanje. Zašto se time nismo bavili ranije? To bi bilo, bilo bi puno bolje da je to napravljeno prije godinu dana. Brojni su tu problemi, no ipak moramo napraviti razliku između onih koji ovdje borave nezakonito, no čiji je život e, ugrožen, od onih e, s kojima to nije slučaj. To što neki nemaju putne dokumente, ne bi trebalo biti protumačeno kao olakotna okolnost. Ne, trebalo biti suprotno. Dakle, posjedovanje putnih e, isprava trebalo bi olakšati boravak u EU. Danas je gospodin Juncker imao svoj nastup o stanju u Uniji. No, u svakom slučaju ovo je dosta dobro i ja ću dati svoj glas za ovo izvješće. Hvala. Hvala gospodin Čogar. Hvala lijepa. Moram reći da je vrlo važno poboljšati tehnička obilježja ove isprave e, koje će se dati osobama koje su nezakonito na tlu Europske unije. Međutim, bojim se da situacija tih ljudi e, se neće poboljšati s poboljšanjem kvalitete putnih isprava. Moramo se suočiti sa nezgodnim pitanjima. Što će napraviti zemlje Evropske unije ako e, netko kome je odbijen azil kaže da se ne želi vratiti kući? Jer e, ta osoba nije došla ovamo, možda je čak i stavila život na kocku, e, kako bi odustala kada mu se kaže da se mora vratiti kući pa čak i s putnom ispravom. Za te ljude je povratak kućama najgori mogući scenarij. Učinili bi baš sve da mogu ostati u Europi. Pitanje koje se postavlja je stoga kako se može uspjeti primijeniti da ovo ne postane politika azila, jer ako na kraju svi budu mogli ostati, to nije politika azila, niti migracijska politika, to se na kraju svede na kaos a e, to da bi treće zemlje trebale prihvatiti svoje građane i da to ne žele, to je isto tako razumljivo jer koji puta je teško e, ustvrditi da se baš radi o njihovim državljanima. Jer e, u svakom slučaju ovdje moramo brzo intervenirati. Hvala. Ovo je posljednje redovno pitanje, a sada slobodno na riječ zastupnik Kinići. Hvala. Razmjeri koje je poprimio migracijski fenomen zahtijevaju dobru migracijsku politiku kao i politiku azila. Treba na učinkoviti način imati zakonske propise i na taj način regulirati uvjete povrata oni koji su nezakoniti u Europi. Moglo bi to zapravo zahtijevati puno sredstava i ljudstva e, za mnoge kategorije za one koji su tu redovno i naročito nepraćene maloljetnike. Ova isprava će povećati standarde sigurnosti, a isto tako smanjit ćete i vremenske rokove čekanja za nezakonite migrante. U svakom slučaju Europska unija morat će konstruktivno voditi dijalog s trećim zemljama po pitanjima readmisije. Važno je da se postupak povratka provede tako da se uzimaju u obzir ljudska prava, ljudsko dostojanstvo i prava maloljetnika. Hvala sada gospodin Sinadino se javlja za riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Izvješće bi bilo zaista dobro da je Europska unija bila odlučila naći rješenje za probleme ilegalnih migranata. Međutim, postoje na milijune izbjeglica koje su ovdje nezakonito. Ljude kojima je azil odbijen. Zaista je smiješno vjerovati da je glavni problem njihova povratka taj da e, im treba odgovarajuća putna isprava. Kad vidimo što se događa s Turskom i drugim zemljama koje potpisuju sporazume o povratku, oni te sporazume ne poštuju. Moramo nešto učiniti po tom pitanju, moramo kontrolirati vanjske granice Europske unije. Ne želimo ući u nedogledne rasprave s trećim zemljama koje odbijaju to učiniti. Pogledajmo malo i na razmjer te krize. Smiješno je stvarno

Pitidejos, prego. Sada gospodin Pitidejos na jednu minutu, izvolite. Grazie, signore presidente. O aparadekta megalos arithmos paranomonu met... Neprihvatljivo visok broj nezakonitih e, državljana koji su došli u Europsku uniju, naročito u Gršku, znači da moramo poduzeti mjere kako bismo ih uklonili a revizija sadašnje putne isprave zaista je ključna u tom smislu. Radi se o važnom pitanju i ne smijemo na to gledati samo kao na formalni postupak. Nezakoniti državljani uspijevaju naći načina da borave u državama Europske unije, pa će oni na taj način postaći prijatelje i rodbinu da im se pridruže. Znamo da među njima ima i opasnih džihadista i okorilih terorista. Oni su odgovorni za atentate do kojih je došlo. Prema tome, pod svaku cijenu moramo saštiti sigurnost naroda Europe. Naravno, ne smijemo se e, pokleknuti pred međunarodnim kriminalcima Prelazimo sada na replike. Gospodine povjereniče, vi imate riječ. Hvala vam lijepa. Uvaženi zastupnici, na samom početku zahvalio bih eh, na ovoj plodonosnoj raspravi i svim komentarima. Kao što sam rekao tijekom uvodnog izlaganja, ova putna isprava iznimno je važan element koji će nam pomoći da poboljšamo politiku vraćanja i da budemo učinkoviti na ovom području. Međutim, to nije jedini instrument. Komisija će sada raditi na samoj provedbi ovog akta u tjesnoj suradnji s državama članicama. Cilj je promicati ovu putnu ispravu u readmisijskim i drugim sporazumima i na razini Europske unije i u državama članicama kako bi se osiguralo da treće zemlje prihvaćaju ovu ispravu. Ukoliko dobro usmjerimo svoje napore, ovo može postati ključni instrument koji nam može pomoći kako bismo poboljšali vraćanje i readmisiju u zemljama podrijetla ili zemljama tranzita, kao što je tražio parlament. Komisija će podnositi izvještaj vijeću i parlamentu o provedbi ovog akta i to nakon dvije godine. Gospođo Gabriel, zahvaljujem na tome što ste mi dali priliku da istaknem da smo mi odlučni i spremni podržati Bugarsku. U ovom trenutku e, direktor moje uprave je u Bugarskoj i razgovara s vašim nadležnim tijelima o potrebama koje postoje što se tiče financiranja, opreme, granične straže i svega onoga o čemu je govorio predsjednik Juncker danas u svom govoru. Ova podrška odmah se treba staviti na raspolaganje. To je prioritet za nas i za mene osobno. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, zahvaljujem na vašoj potpori i izvrsnoj suradnji u sklopu ovog zakonodavnog procesa. Zahvaljujem. A sada je na redu, izvjestitelj gospodin Alao. Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem svima na vašem doprinosu i sudjelovanju u raspravi. Kratko bih se osvrnuo na neke kritične komentare i e, desno i lijevo orijentiranih zastupnika. Iako postoje ideološke razlike što se tiče rješavanja e, migracijskih pritisaka i izbjegličke krize, vjerujem da se većina nas slaže da se odgovarajuće zakonodavstvo mora provoditi. A u ovom aktu radi se upravo o tome. E, postoje pravila koja se odnose na azil i boravište. Ukoliko neka osoba može ostati u zemlji bez obzira na to ispunjava li uvjete ili ne, onda to znači da su to pravila i propisi samo mrtvo slovo na papiru. I to loše utječe na vjerodostojnost našeg zakonodavstva, a osim toga potiče sve veći broj ljudi da krenu na put preko Mediterana. Iako sam ja euroskeptik i primjerice ne podržavam centraliziranu obradu zahtjeva za azilom i ne slažem se nužno sa svime u ovom tekstu jer je riječ o kompromisnom rješenju, ipak smatram da je ova putna isprava primjer suradnje koja može dovesti do dodane vrijednosti za države članice bez obzira na političke odluke koje se donose na nacionalnoj razini. I stoga zahvaljujem svim kolegama i gospodinu povjereniku računam na vašu potporu sutra. Hvala. Zahvaljujem.